Okay, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Hello. Good afternoon. Dobar dan, dame i gospoda. Počinjemo sa popodnevnim sastankom. Hvala vam. Vrijeme je za glasovanje. Počinjemo s glasovanjem o programu potpora za strukturne reforme za razdoblje od 2017. do 2020. Imam nešto za reći pa ću vam dati riječ. Dakle, danas glasujemo o nacrtu izvješća regije su izvjestitelji su gospodin Lavrat von Insteroj i gospođa Konstanca Kreo. E, riječ je o zakonodavnom prijedlogu. Naši su izvjestitelji su u rujnu izložili svoj nacrt izvješća i amandmane. Rok je bio 14.9. E, i do tog roka su uloženi dodatni amandmani. Imamo 264 amandmana regiji, a imamo i amandmane drugih odbora. Ekon, e, po pravilu 54 je predložio 14 amandmana, neki od njih su u isključivoj nadležnosti. Odbor za proračun također 14, odbor za klimu 86 amandmana, sve po pravilu 53 plus. E, odbor i Peš i još jedan odbor su dali dodatna mišljenja i 29 i 3 amandmana, odnosno 3 amandmana prema E, prema poslovniku i podjeli nadležnosti za ovaj dosje kako je odlučila konferencija predsjednika 4.5.2016. određeni broj amandmana predloženih u regiji padaju pod isključivu nadležnost odbora Ekon i e, o, tim amandmanima nećemo glasovati danas. Prema listi za glasovanje to su svi amandmani po člancima 5F do 73A i 73B kao i uvodna izjava 2 i 3 prijedloga komisije. Nakon rasprava sa izvjestiteljima u sjeni kao i e, odborima Ekon e, predloženi su kompromisni amandmani i želim vas obavijestiti da nakon konačnog e, glasovanja Također ćemo glasovati o otvaranju neformalnih pregovora sa vijećem o sastavu pregovaračkog tima gdje će biti e, predsjednik odbora, izvjestitelj, izvjestitelji u sjenu, izvjestitelj po pravilu 54 i prema odluci konferencije predsjednika e, osobe koje su izrađivale e, prijedloge odbora za gospodarstvo i zapošljavanje. Ispričavam se što je ovo tako dugo E, željeli ste riječ, izvolite. Hvala, ispričavam se, nisam vas željela prekinuti, ali imam postupovno pitanje koje se odnosi na način glasovanja o ovom izvješću. Molim da se izmijeni postupak. Sada radimo po pravilu 73, a ja bih željela da se to promijeni i da bude u skladu s pravilom 59. Što bi značilo da ćemo za sada ovo izvješće predati na plenarno i tamo glasovati. Ja bih iznijela četiri kratka argumenta u prilog mom prijedlogu. Prvo, ako imamo snažan mandat e, plenarne po ovom izvješću, to će osnažiti stajalište parlamenta u trijalogu. Nadalje, kako ste spomenuli, uključen je određen broj različitih odbora koji imaju mišljenja te isključivu nadležnost. Ako budemo glasovali na plenarnoj, možemo na bolji način uzeti u obzir njihova mišljenja i dobiti njihovu potporu. E, treće što želim reći je da se iznio argument da gubimo vrijeme jer znamo da ovo već jako dugo traje, a budući da će pregovori i onako početi tek u siječnju, preostaju nam dvije dva plenarna zasjedanja u prosincu i u siječnju i konačno, ako odlučimo izmijeniti postupak, to će biti puno jasnije i transparentnije. Smatram da je ovo vrlo važan prijedlog i da se moramo, e, da moramo postupati s njim na najdemokratski mogući način. Stoga molim da izmijenite postupak i da ne damo sada mandat za trijalog, već da se prije toga glasuje na plenarnoj. Puno hvala, moram reći da se ne slažem s vama o transparentnosti i demokratičnosti jer mi radimo po vrlo transparentnom i demokratskom postupku i tako smo radili za vrijeme rasprave o ovom dosjeu. Ja sam informirana o svim sastancima sa izvjestiteljima u Sjeni i drugim odborima i znam da je transparentnost e, potpuna. Vaš je prijedlog da dobijemo mandat na plenarnoj, da imamo prvo čitanje i mandat na plenarnoj. Molim izvjestitelje što oni o tome misle, jer to bi značilo izmjenu postupka e, na samom završetku postupka jer vi kao izvjestiteljica u Sijeni ste imali priliku o tome razgovarati i za vrijeme sastanaka na kojima ste bili. Sada smo prošli kroz cijeli postupak i preostala su nam samo dva koraka, pregovori i plenarna. Stoga molim e, izvjestitelje da se oglase o toj temi. Izvolite. Ukratko, eh, hvala na intervenciji, ali mi se ne slažemo. Za vrijeme pregovora sa izvjestiteljima u Sijeni i predstavnicima drugih odbora mi smo e, ovo stavili na stoli i odlučeno je da se ne treba ići na plenarnu. Znam da ćete se vi vjerojatno protiviti dijelom prijedlogu i tražiti širu raspravu kako biste izmijenili ishod, to je moguće, ali ne mislim da se s ovim neće složiti niti većina izvjestitelja u sjeni, niti predstavnici drugih odbora. Puno hvala, gospođa Krel. Hvala. Ja se u potpunosti slažem e, sa prethodna dva govornika. Pregovori sa svim odgovornim odborima su bili vrlo transparentni. Mislim da smo dovoljno snažni da idemo izravno u trijalog i mislim da mi kao odbor e, smo radili na demokratski način i da možemo na taj način raditi dalje. Puno hvala. Danas, kao što sam spomenula, imamo tri e, Glas, e, tri glasovanja za sve amandmane za zakonodavni prijedlog i na kraju glasujemo za mandat za pregovore. Ako za vrijeme e, tog glasovanja odbor ne dade mandat e, za pregovore, smatrat ćemo da podržavaju vas. Sada ću nastaviti s postupkom e, po kojem radimo već osam mjeseci. Dakle, predlažem da počnemo s glasovanjem. U svakom slučaju ćemo glasovati o amandmanima. Oprostite, zar ne možemo o ovom postupovnom pitanju glasovati sada, a onda nastaviti s glasovanjem prema odluci većine? Ja ne znam što je pravilno, ali vas molim ako e, možemo sada glasovati kao odbor ako većina želi predloženi postupak onda ćemo raditi po tome a ako bude za drugi, drugi postupak onda ćemo raditi tako gospođa Krel mislim da po pravilu se najprije treba glasovati e, po e, amandmanima izvjestitelja. Da, to sam vam htjela odgovoriti. Mi moramo glasovati o amandmanima koje su predložili izvjestitelji. Moramo izglasati kompromisni tekst, odnosno glasati o njemu. A na kraju ćemo glasovati da li dajemo mandat e, e, predsjedavatelju, izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni iz drugih odbora da počnu s pregovorima. I to je trenutak kada članovi odbora regije mogu odlučiti po kojem ćemo postupku raditi. Dakle, počinjemo s glasovanjem o amandmanima. U redu. Prvi amandman 59 je povučen, pa ne glasujemo. Počinjemo s amandmanom 60. Tko je za, tko je protiv? Suzdržani, ispričam se. Odbija se. Ekon 14. Tko je za, tko je protiv? Suzdržani, odbija se. Ekon 15. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. Kompromis 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 163. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 164. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. E, a sada odbir, odbor kult 14. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Mislim da se odbija. Kompromis 3. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 4. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Kompromis o, ispričavam se, ispričavam se.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 Idemo na kompromis šest. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis sedam. Tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvaja se. Idemo na novi kompromis sedam. Tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvaja se. Idemo sada na Ekon 37. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 247. Za, protiv, suzdržani odbija se. E, zapošljavanje 63. Tko je za, tko je protiv, suzdržani odbija se. E, peš 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 249 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, odbija se usvaja se, pardon, e, zapošljavanje 70, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo sada na kompromis 11. Evo ga, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 258 za, tko je protiv, tko je suzdržan, odbija se. Zapošljavanje 77 za, protiv, suzdržani, odbija se. Zapošljavanje 78 za, protiv, suzdržani, odbija se. Proračun 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Proračun 13. Jeste to našli? Ispričavam se, ponovit ću glasovanje. Dakle, proračun 13. Tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvaja se. Sada idemo na amandman 260. 260. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Proračun 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zapošljavanje 79 za, protiv, suzdržani, odbija se. Zapošljavanje 82 za, protiv, suzdržani, odbija se. Zapošljavanje 83 za, protiv, suzdržani, odbija se. Zapošljavanje 85 za, protiv, suzdržani, odbija se. Zapošljavanje 85. Da pada jer nisu usvojeni prethodni amandmani, tako da sada idemo na amandman dvjesto šezdeset jedan tko je za tko je protiv suzdržan odbija se Sad idemo na amandman 262 za, protiv, suzdržani, odbija se. E, Ekon 40 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 263 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kult 1 za, protiv, suzdržani, odbija se zapošljavanje 1 za protiv suzdržani odbija se Sada idemo na amandman 61 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kult 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 62 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zapošljavanje 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. Sad idemo na kompromis 12. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Zapošljavanje 5 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 78 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 79 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 81 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada idemo na ekom 4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ekon 6 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zapošljavanje 10 pada, pa idemo na kompromis 15 za, protiv, suzdržani, Ispričavam se, ispričavam se nisam u dobroj formi. Dakle, u, pod, u dva dijela. Prvi dio za protiv suzdržani usvaja se, drugi dio kompromisa 15 za protiv suzdržani usvaja se. Zapošljavanje 12. Za protiv suzdržani odbija se. Kompromis 16 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 17 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Proračun 2. Proračun 2, jeste li to našli? Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kult 5 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis, ispričavam se, amandman 125 za, protiv, suzdržani, odbija se. Želite li provjeriti? U redu, da. Molim, amandman 125, elektronička provjera, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje, odbija se. A sada idemo na amandman 126, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Idemo na kompromis 18 i to novi. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Amandman 128. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 129 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 130 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 131 za, protiv, suzdržani, odbija se. Zapošljavanje 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Peć 1 za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada idemo na usmeni amandman 1. Želite li da, li, se neko protivi usmenom amandmanu? Ne. Dakle, amandman e, usmeni za protiv suzdržani usvaja se. Idemo na Dakle, pada, ovaj 133 pada, pa idemo na kompromis 19, za protiv suzdržani usvaja se, idemo na kompromis 20, za protiv suzdržani usvaja se, idemo na kompromis 21, za protiv suzdržani usvaja se, amandman 145 za protiv, suzdržani, odbija se. Zapošljavanje 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo na konačno glasovanje, a prvo glasujemo o skupu amandmana, elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Čestitam. A sada glasujemo o zakonodavnoj rezoluciji, o elektroničko glasovanje. Otvaram. Zatvaram glasovanje. Usvaja se sa istom većinom. Vidite li većinu? Da, dobro, u redu. I zadnje glasovanje je glasovanje o interinstitucionalnim pregovorima i o mandatu za pregovarački tim. Kao što znate, elektronično glasovanje otvaram. Zatvaram glasovanje usvaja se s istom većinjom 29 prema 11. Čestitam izvjestiteljima. U redu, a sada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 suzdržani, moramo provjeriti. Molim, provjerite amandman 110, elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 111. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 15 u dva dijela. Prvi dio tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 121. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. Želite li provjeriti? Da. Provjeravamo amandman 121, elektroničko glasovanje, Utvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 122, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Amandman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 Tko je protiv? Tko je suzdržan? Provjerimo amandman 143 elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 18. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 20. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 21. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 22. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 181. Tko je za, tko je protiv, suzdržan, mislim da se usvaja. Želite provjeriti? Dobro, u redu. Provjeravamo amandman 181. Elektroničko glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvaja se u redu. A sada stavak 24 je originalni tekst koji je za, tko je protiv, suzdržani, mislim da se odbija. I idemo na kompromis 24, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 25 u dva dijela. Prvi dio tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 196. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Moramo provjeriti. Amandman 196. Elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 197. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Amandman 198. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Kompromis 27. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 207. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 208 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 209 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 217 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 218 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 219 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 227 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 231 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 239 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 240 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 241 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada idemo na eh, amandman eh, proračuna 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 246, ne, 247, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 249. Tko je za? E, tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 1. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 2. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 3. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani. Mislim da se odbija, ali moramo provjeriti. Uvodna izjava A, amandman 4, elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 34. Tko je za, tko je protiv? suzdržan, usvaja se. Uvodna izjava C, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 35, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 13, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 14. Tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, odbija se. Amandman 15. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 16. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 17. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 18 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 19 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 20 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 21 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerimo. Provjerimo to. Amandman 21. Elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se, ja sam pogriješila, ispričavam se, kompromis 40, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se, kompromis 36, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se, kompromis 37, za, protiv, suzdržani, usvaja se, kompromis 38, za, protiv, suzdržani, usvaja se, Amandman 33 za, protiv, suzdržani, mislim da se odbija. Amandman 34, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 39 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim zapošljavanje 7, evo ga, U redu tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Želite provjeru e, amandman odbora za zapošljavanje 7, elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje, usvaja se. zapošljavanje 9. Tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvaja se. Idemo na tran 7. Tko je za, tko je protiv, suzdržan, usvaja se. Tran 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 21 za, protiv, suzdržani. Mislim da se odbija, ali ćemo provjeriti. Agri 21, elektronično glasovanje, otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Idemo na kompromis. A imamo Agri 30, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Idemo na kompromis 41, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Kult 21, za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada imamo konačno glasovanje, elektronično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Izvješće je usvojeno. Čestitam gospodin Van Histeroj. Ok. Yes. Okay. Thank you. Thank you very much. We go to u redu, hvala vam lijepa. Idemo na sljedeće glasovanje. Integrirana politika Europske unije za Arktik. Glasujemo o mišljenju. Naš izvjestitelj, gospodin Nilsen. Idemo sa kompromisom 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 6. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 7. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. Kompromis 9, tko je za? Ne, oprostite. Kompromis 8, za, protiv, suzdržani. Kompromis 8 je usvojen. Kompromis 9, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 10, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. I sada idemo na konačno glasovanje, elektroničko glasovanje, glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. I mišljenje je usvojeno. Čestitam gospodine Nilsen. Ovime smo završili naše glasovanje. We continue now with the next... Idemo dalje, sljedeća točka na dnevnom redu. Razmjena mišljenja Dakle, razmjena mišljenja o budućim perspektivama za tehničku potporu u okviru kohezijske politike.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 buduće perspektive za tehničku potporu u okviru kohezijske politike. Prva razmjena mišljenja, gospođa Ruža Tomašić je naša izvjestiteljica i reći će svoje prvo mišljenje. Izvolite. Hvala lijepa. Iako se tehnička potpora često koristi još od 88. u okviru kohezijske politike, Globalna analiza nikad nije učinjena na razini Europskog parlamenta. Tehnička potpora je područje gdje se isprepliču razna područja trošenja, tako da nije moguće detaljno analizirati cijeli doprinos i jačanje institucionalnih kapaciteta i administrativnih kapaciteta za uspješnu upravljanje europskim strukturnim i e, fondom i fondom za ulaganja zato što se ulaganja mogu financirati iz različitih proračunskih linija i koristiti fleksibilno tako da nije moguće dobiti stvarani iznos ili jasno razumjeti cijeli mehanizam Odredbe za 2014. i 2015. za tehničku potporu uvode određene inovacije, pogotovo vezano za jačanje institucija i izgradnju kapaciteta kao i za mjere za određivanje prioriteta i provedbe strukturnih i administrativnih reformi kao odgovor na ekonomske i socijalne izazove u određenim državama članicama. Prema zajedničkoj odredbi članak 1.1.8 Resursi koji se e, dodjeljuju za tehničku pomoć u trenutačnom programskom periodu izlaze 0,35% godišnje alokacije. To predstavlja porast od 0,1% u odnosu na razdoblje 2017-2013. Na razini Europske unije tehnička potpora među ostalim mjerama jača institucija jača administrativne kapacitete za učinkovitim upravljanjem fondova. Želim pozdraviti ovu priliku i pozdraviti također i instrumente koji su razvijeni od strane komisije, kao i resursi koji pomažu da se uspostave civilni nadzorni mehanizmi za nadzor trošenja europskih fondova. Okvir i procjenjivački alati pomažu institucijama u e, nadzoru i jačanju ljudskih kapaciteta. To su fleksibilni instrumenti koji se mogu prilagoditi različitim organizacijskim strukturama u državama članicama. Osim toga, pilot projekt za zaštitu europskih fondova ima za cilj istražiti i promicati korištenje pakta za E, zaštitu EU fondova protiv korupcije i prijevara te će to biti alat za povećanje transparentnosti i odgovornosti, jačati povjerenje u tijela vlasti i u ugovorne procese, doprinijeti dobroj reputaciji e, vlasti i e, doprinijeti konkurentnosti zbog transparentnije javne nabave. Radi se od otprilike 10 milijardi eura Tehnička pomoć se može smatrati također i pokretačem promjena i rezultati svega će biti vidljivi tek u budućnosti. Iz ovih razloga planiranje, koordinacija i transparentnost ovih aktivnosti trebaju biti zajamčeni na svim razinama. Odnosno, uloga tehničke pomoći je nešto što će doprinijeti institucionalnim i tehničkim reformama u državama članicama koje ćemo pažljivo motriti kako bismo zaštitili legitimnost i transparentnost jačanje institucionalnih i tehničkih kapaciteta u državama članicama, korištenje fonda za tehničku pomoć nikad nije ponuđeno regionalnoj ili lokalnoj vladi, što znači da se tehnička pomoć koristi na nacionalnoj razini za usavršavanje nacionalnih tijela, a lokalni i regionalni zastupnici nisu imali mogućnost izraziti svoje potrebe. I zato usavršavanje nije bilo namijenjeno niti e, prilagođeno lokalnim potrebama ili sudionicima. Nadam se da ćemo naučiti na prošlim pogreškama i da ćemo unaprijediti pružanje tehničke pomoći u budućnosti. Jer je svrha ne samo potrošiti novac, već ga ciljano utrošiti na ciljane skupine korisnika informirati lokalne i regionalne čimbenike o svim mogućnostima koje nudi tehnička pomoć kako bi e, trening koji održavaju države članice doista stvorio potrebitu dodanu vrijednost i kako bi se osnažio, e, osnažilo sudjelovanje e, sudionika u različitim oblicima usavršavanja. Trenutačna urbana agenda pomaže gradovima za korištenju ovih sredstava za, za sve aktivnosti za uspostavu sustava, za pripremu i implementaciju projekata na cijelom e, teritoriju. Jer građani i gradovi postaju sada posrednici u kontroli korištenja EU fondova. Konkretna tehnička pomoć može se uspješno implementirati u više država članica. Međutim, više informacija o svemu ovome je nužno potrebno i na nacionalnoj i na lokalnoj razini. Vrlo je važan čimbenik uspjeha svake scheme, podizanje svijesti, potencijalni aplikanti ili tražitelji ili korisnici trebaju imati prave informacije o mogućnostima tehničke pomoći. Kriza u Europi zahtjeva od nas određenu fleksibilnost europskih struktura i alokacija europskih fondova, što se odražava u odredbama koje govore o upravljanju tehničkom pomoći. U ovom trenutku članak 25. zajedničke uredbe može se primijeniti samo na države članice koje trenutačno imaju financijske poteškoće. Međutim, moguće proširenje geografskog opsega na sve države članice ovog članka je trenutno u raspravi u kontekstu novog zakonskog prijedloga o strukturnim fondovima i potpornom programu. Upravo taj program treba nadopuniti postojeću tehničku pomoć u okviru Europskog strukturnog fonda i fonda za ulaganja. Međutim, kako ćemo zajamčiti koordinaciju između tehničke pomoći i inicijative komisije e, i tehničke pomoći koja se već planira na razini država članica. Zato nam treba detaljnije izvješćivanje i korištenje resursa koji stoje na raspolaganju državama članicama kako bi tehnička pomoć bila transparentno povećana putem proračuna. I na kraju želim vas izvijestiti da će nacrt izvješća biti predložen 6. veljače 2017. a imat ćemo i radionicu pod naslovom Stručnost i tehnička pomoć na inicijativu komisije i na inicijativu država članica. Nadam se da ćete nam se moći pridružiti u raspravi o ovoj važnoj temi. Hvala vam lijepa na pozornosti. Hvala. Hvala što ste nas obavijestili o svemu što će biti u nacrtu izvješća pa ćemo odlučiti o amandmanima. Dakle, glasovanje će biti u ožujku 2017. kako što smo čuli po planu. A sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Gospođa Aki, hvala lijepa. Pozdravljam izlaganje gospođe Tomašić. I želim još jednom naglasiti jasnu definiciju za tehničku pomoć i drugo, pomoć, e, i drugo potrebu za rezultatima. 10 milijardi je ogroman iznos, ne možemo ga ignorirati. Želim sad samo kratko nadopuniti e, ovo što je rekla gospođa Tomašić. Potporni program za strukturne reforme je nešto što utječe na budućnost tehničke pomoći i to trebamo uzeti u obzir u našoj raspravi. S tim se slažem. Naravno, tu moramo i iznijeti neka praktična rješenja. Ja ću vam dati jedan primjer iz moje države. Radi se o ocjeni revizorskog suda rezultati za Grčku nisu bili zadovoljavajući. Činjenica je da Grčka prema članku 25. određuje 50 milijuna eura za danju tehničku pomoć, ali nije vidjela nikakve vidljive ili opipljive rezultate. To je ogroman iznos za Grčku. Osim toga, po mom mišljenju, mislim da nam trebaju e, više e, instrumenti skrojeni prema našim potrebama i e, da trebamo imati tehničku pomoć e, baš prema potrebama koje su nam e, trenutno aktualne. Zahvaljujem još jednom gospođi Tomašić i nadam se našoj daljnjoj uspješnoj suradnji. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Gospođo Krel, da, hvala lijepa predsjedateljice. E, ja ispričavam gospodina Kosolina koji je e, hitno morao neočekivano otići. Nisam dovoljno dobro pripremljena, ali želim e, zamoliti još jednom izvjestiteljicu da nam dodatno razjasni dvije stvari iz njenog izvješća. Dakle, proračun za tehničku pomoć je povišen, povećan. To je bilo nužno i mislim da to nitko ne dvoji. Međutim, Ostaje još jedno pitanje, a to je hoćemo li imati i prošireno partnerstvo, odnosno hoćemo li uključiti i velike nevladine organizacije da se pozabave kohezijskim politikama i da predlože određene projekte. Hoćemo li i njih podržati e, u jačanju administrativnih kapaciteta i u stjecanju znanja. Mislim da je to zahtjev koji postoji već duži niz godina. U ovom trenutku niti države članice, niti komisija nisu se time posebno pozabavile. I postoji još jedan problem e, tu možda možemo potražiti nova rješenja. Na primjer, neke države članice koriste tehničku pomoć, e, jačaju javnu upravu, e, obrazuju mlade ljude kako upravljati strukturnim fondovima i čim ti mladi ljudi steknu tu izobrazbu, odlaze u privatni sektor jer su tamo bolje plaćeni. Eto, možda bismo mogli pronaći neku mogućnost da se to baš odmah ne dogodi. Jer kad izdajemo javni novac za obrazovanje, za usavršavanje, javnih službenika, ljudi koji trebaju raditi u javnoj administraciji, a oni odmah nakon toga odu u privatni sektor, tada možda pomažemo privatnom sektoru, ali to nije nužno naš prvi cilj koji bismo željeli ostvariti kohezijskom politikom. Možda bismo to nekako još mogli uključiti u izvješće. Hvala lijepa. Hvala gospođo Krel. Ja sam sljedeća izvjestiteljica u Sijeni. Stoga dozvolite meni nekoliko riječi. Prije svega čestitam na e, vašoj zamisli. E, iznimno je važno provesti evaluaciju tehničke pomoći i dati joj podršku na način na koji vi to upravo predlažete. Tako da promotrimo sve različite pristupe tehničke pomoći, da analiziramo financijsku stranu, a i da e, razmotrimo dodatnu vrijednost tehničke pomoći zato što to je jedan dio kohezijske politike gdje zaista možemo postići dodanu vrijednost e, i to u svakom pojedinom koraku tehničke pomoći. Vrlo je e, važno napomenuti da imamo pokazatelje za gotovo sve akcije operativnih programa, imamo pokazatelje za E, a pokazatelji za tehničku e, pomoć su iznimno rijetki. Mi uspjeh e, tehničke pomoći mjerimo kroz druge aktivnosti u operativnim programima na nacionalnoj razini. I zato ja u potpunosti podržavam vaša nastojanja da izmjerimo dodanu vrijednost tehničke pomoći ne samo zato što se radi o 10 milijardi strukturnih fondova, nego i zato što tehnička podrška uključuje sva upravljačka tijela, sve korisnike, sve nevladine organizacije, sve nadzorne odbore e, i odbore za praćenje u čitavom postupku provedbe kohezijskih e, fondova. Isto tako želim e, možda naglasiti da bi u izvješće se možda mogla uključiti uloga tehničke pomoći za teritorijalnu suradnju, odnosno za teritorijalnu koheziju, e, za prekograničnu suradnju, za transnacionalnu suradnju, za regionalnu suradnju, zato što je važno da se tehnička pomoć koristi na primjeren način kako bi se združili napori i inicijative da bismo postigli neku višu dodanu vrijednost. U potpunosti se slažem e, s time da je tehnička pomoć fleksibilan instrument koji se može upotrijebiti na bolji način kako bi se državama članicama dala potpora u potrebnim institucionalnim, administrativnim i strateškim reformama. I postoje veza između vašeg izvješća i zakonodavnog izvješća o kojem smo upravo glasovali. Stoga želim reći da se radujem eh, kao izvjestiteljica u Sjeni na eh, radu na ovom izvješću i pružit ćemo vam potporu u vašem radu. Sljedeći izvjestitelj u Sjeni, ima li još koga? E, gospodin, gospođa Matoj, izvolite. Da, hvala lijepa. Ja zahvaljujem kolegici. Ova je tema doista vrlo važna, jer jedna od kroničnih bolesti kohezijskih politika odnosi se na jačanje administrativnih kapaciteta. Dakle, različiti dijelovi naših teritorija često nisu mogućnosti nositi se s izazovima na lokalnoj razini. To je povezano sa kompliciranim pravilima, a i sa slabom potporom na nacionalnoj razini. E, moramo poštivati pakt stabilnosti. Od 2014. imamo makro uvjetovanost, tako da rizik ostaje što se tiče trošenja fondova. Vrlo je dobro da pod tematskim ciljem 15 sada imamo mjere koje će pomoći direktno da se smanje administrativni teret na strani korisnika i da se može bolje koristiti fondove. Jednako tako i koristiti kapacitete partnera. Mislim da je iznimno važno ulagati u institucionalne kapacitete i u djelotvornost javnih uprava i inače javnih službi i to na svim razinama. Tako da bi bilo dobro izraditi učinkovitiji normativni okvir kako bismo osigurali dobro upravljanje. Međutim, želim reći nekoliko riječi o programu strukturnih reformi. Fondovi postoje, govorim o cilju 11 5 e, milijardi eura uz e, nacionalno sufinanciranje. Evo jednog primjera iz moje zemlje, iz Italije. Italija ima operativni program 827 milijuna eura. Možda ne koristimo ispravno ove resurse, ali trebamo e, kontrolirati kako se taj novac troši. Kontrolirati operativne e, programe, regionalne programe na drugačiji način. Ne želimo orkestirirani predlog povjerenika Dombrovskog koji će e, nam naložiti kako raditi. To povremeno zaboravljamo. Želimo raditi e, strukturne reforme i u svakom slučaju očekujem sada e, rezultat ovog izvješća. Još jednom zahvaljujem kolegici na izvanredno važnom doprinosu. Hvala lijepa. Hvala. Gospodine Jakovčić, izvolite, imate riječ predsjednice. E, ja bih htio isto tako čestitati gospođi Tomašić na izvještaju kojega nam je pripremila, u kojem ima niz zanimljivih teza, ali bih se htio priključiti i onome što ste vi rekla iz jednostavnoga, da tako kažem, osobnog iskustva. 12 e, godina sam bio čelnik jedne regionalne e, teritorijalne zajednice, ili kako god to da bi se bolje prevelo na engleski ili županiju po hrvatskom e, i znam što znači tehnička, moguća tehnička pomoć. Mislim da je iznimno važno da, e, što je navedeno u ovome izvještaju, da tehničku pomoć mogu značajnije koristiti teritorijalne jedinice, e, gradovi, općine, naravno regije ili županije, kako god već nazvali, provincije, različiti u ustroj u Europi i s druge strane vrlo je važno i mogućnost da postoji i prekogranična moguća tehnička pomoć oko svega zato što imamo niz prekograničnih programa gdje često i to zna pasti u vodu zato što ljudi ili ne znaju to napraviti ili nisu dobro podučeni ili sto razloga ima. Neću navoditi dalje, želim time i završiti i ovaj, zahvaliti se gospođi Tomašić na njenom trudu i analizi koju je napravila i preporukama koje je dala. Thank Hvala. Kako ne vidim dodatnih e, javljanja za riječ, dala bih e, riječ predstavniku Europske komisije koji od vas će govoriti. Hvala. Dobar dan, ja sam gospodin Bojemans i ja sam e, čelnik jedinice za administrativne kapacitete u glavnoj upravi za regionalni razvoj. Mi se ovime bavimo i u našoj glavnoj upravi. Prije svega, naravno, moram reći da pozdravljamo ovu inicijativu Europskog parlamenta i radujemo se zaključcima vašeg e, izvješća i e, vidjet ćemo kako mi to možemo ugraditi u naš rad i mi se već na tehničkoj operativnoj e, razini e, sastajemo kako bi vidjeli što se u pogledu te teme e, radi kod nas. Postoji i interna tehnička pomoć na inicijativu komisije koja predstavlja značajnu omotnicu, ali mnogo je manja od tehničke pomoći koja je ugrađena u operativne programe za države članice. A e, što se tiče tehničke pomoći koja je na raspolaganju nama kao komisiji, mi već e, nekoliko godina smo zauzimamo strateški pristup e, i imamo internu strategiju od šest prioriteta i naša jedinica bavi se administrativnim kapacitetima, odnosno izgradnjom tih kapaciteta. Vi ste u svom uvodu e, e, spomenuli okvir kompetencija, peer-to-peer asistenciju i tako dalje. Mi se bavimo s pet tema, javna nabava, državna pomoć, borba protiv korupcije, e, korištenje fondova i e, razmjena dobrih praksi između država članica i regija. To je pet područja u kojima mi razvijamo nove inicijative na temelju analiza najvećih potreba država članica i regija. Što se tiče vanjske tehničke pomoći, odnosno one koja je na raspolaganju državama članicama u iznosu od 10 milijardi eura za razdoblje 2014. do 2020. Naš pristup je bio takav da smo od država članica zatražili da se usredotoče na ključne potrebe koje su utvrdili u prethodnim razdobljima. Dakle, mi smo bili više uključeni u planiranje tehničke pomoći nego u prethodnim razdobljima. Kao što ste vjerojatno svjetni, najveći dio sredstava je namijenjen za ljudske kapacitete i za velike korisnike. E, mi od njih tražimo da razviju plan razvoja ljudskih kapaciteta prije nego što e, alociramo sredstva i prije nego što oni počnu zapošljavati nove ljude i e, to Eh, kako bi se dakle osnažili kapaciteti svih razina, eh, ne samo nacionalne. Osim toga mi eh, potičemo države članice da tehničku pomoć koriste za ispunjavanje eksante uvjeta i još nešto što naglašavamo jest određivanje pričuve za krizna razdoblja. Dakle, mi se e, pokušavamo zauzeti e, pristup koji je strateški. E, zatim što se tiče pokazatelja, da pokazatelji su u okviru tehničke pomoći još uvijek relativno slabi, ali ovdje smo uveli izvješća, obvezatna izvješća o tome koliko je recimo radnih mjesta financirano kroz tehničku pomoć u čitavoj Europi. Kao što sam rekao na početku, mogu ponoviti, radujemo se vašim e, zaključcima i e, s veseljem ćemo sudjelovati na vašoj radionici. Hvala lijepa. Želite li odgovoriti na sve ovo? Da, hvala, biti ću kratka. Želim eh, zahvaliti svima na doprinosima i eh, na prijedlozima. Sve sam to zapisala i nadam se da će mi vaši doprinosi pomoći da izvješće bude najbolje na svijetu. Hvala za najbolje izvješće na svijetu. Hvala vam lijepa. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o mišljenju o, o odbora o razrežnici, razrešnici za 2015. godinu. E, radi se o općem proračunu Europske unije, Europska komisija. Odbor za proračunski nadzor priprema izvješće e, za davanje razrešnice komisije za provedbu proračuna za 2015. godinu. Naš odbor sastavlja mišljenje, ja sam izvjestiteljica za to mišljenje. kako bismo bili u skladu sa rasporedom 24. četiri siječnja 2017. moramo glasovati u odboru, a e, izvjestiteljima u sjeni treba vrijeme za razmatranje amandmana. Zato predlažem e, rok za podnošenje amandmana u podne srijedu 12. prosinca. Sada ću vam predstaviti svoje mišljenje koje možete naći u dokumentima za ovaj sastanak, a sada ću preći na bugarski. Sme na jasno procedurata po od Poštovani kolege, kao što svi znamo, ovo je uvijek prilika da izrazimo mišljenje našeg odbora u odnosu na provedbu proračuna, godišnjeg proračuna od strane Europske komisije. Ja ću vam predstaviti glavne elemente našeg mišljenja. U 2015. godini e, razina pogrešaka e, se e, je sa 5,6% u 2014. E, pala na 5,2% u kohezijskoj politici i to je rezultat e, poboljšanog upravljanja od strane država članica i to je rezultat mjera koje je poduzela komisija. Glavni e, izvori pogrešaka su e, uočeni kad se radilo o e, pravilima dopuštenosti e, javne nabave i državne potpore. Isto tako, pogreške u 2015. mogu se ispraviti prije zaključivanja programa, a komisija bi trebala obratiti posebnu pozornost i zanemariti neka od nacionalnih pravila dopuštenosti odnosno odnosu na PDV. Isto tako bih htjela ukazati na to da su države članice predstavile nižu razinu ponovno financiranja za 2015. u odnosu na 2014. godinu, što je rezultiralo smanjenjem nerefundiranih e, prijava za 2015. godinu. Isto tako želim ukazati na to kako veliki rizik e, predstavljaju zakašnjenja u razrišnici za proračun jer to predstavlja rizike za provedbu proračuna u nadolazećoj godini u odnosu na prethodno razdoblje. Isto tako e, moram ukazati E, na zabrinjavajuću činjenicu da smo u 2015. godini samo 20% nadležnih e, nacionalnih tijela za investicijske fondove odredili. ja bih e, potaknula države članice da ubrzaju taj proces, a od komisije tražimo objašnjenje za to. Od 30. lipnja 2016. godine E, direkt, e, bio je rok za prenošenje u nacionalno zakonodavstvo direktive o e, državnoj potpori, a to još uvijek nije učinjeno. I komisija bi trebala pomoći državama članicama da izvrše svoje akcijske planove za prethodno, prethodno razdoblje. Isto tako što se tiče niske razine odobrenih sredstava, 1025 e, e, odnosno samo 57% u odnosu na 2014. Isto tako, e, Ured za reviziju je, što se tiče produljenja roka, nepovoljno ocijenio e, roka za e, povlačenje sredstava, zato što se to može dogoditi do 30. rok za to je bio 30. prosinca 2015. godine. To se isto tako navodi u mišljenju. Nadalje, e, navode se prijedlozi za ponovno preispitivanje višegodišnjeg financijskog okvira i za omogućavanje veće fleksibilnosti E, apeliramo na komisiju da revidira mehanizam e, za e, reevaluaciju strukturnih fondova na razini radne skupine na visokoj razini. Isto tako moram reći da pozdravljam pristup Ureda za reviziju i moram reći da je vrlo dobra praksa raspravljati o svim rezultatima mjera i doprinosima svih aktera u postizanju ciljeva. Evo to je bilo kratko predstavljanje nacrta mišljenja, a sada dajem riječ izvjetiteljima u sjeni. Gospodine Polček, izvolite. Mislim da ste se meni obratili, a ime niste pogodili. a Kolega prvi na redu. Dakle, dobro sam ime izgovorila. Ja znam da biste vi prihvatili svako ime koje bi vam ja dodijelila, ali ovaj put sam prozvala pravu osobu. Radi se o gospodinu Polčeku. Hvala vam. E, poštovana predsjednice, poštovani kolege, hvala vam na ovom e, nacrtu mišljenja o razrišnici za 2015. godinu. Ovo mišljenje je dobar odraz trenutačne situacije zato što e, definira trenutne izazove, primjerice kašnjenje čitavog programskog razdoblja 2014. E, do 2020. godine, kako je danas e, to komisija objasnila. E, još jedan od izazova je nedostatna provedba odredbi u direktive o javnoj nabavi ili niska razina nadoknade troškova, odnosno refundiranja. Sada bih e, se osvrnuo na neke e, izmjene u mišljenju. Došlo je do poveć, odnosno do, smanjenja broja pogrešaka odnosno na 2014. što je dobro, ali razina se u apsolutnom smislu nije previše promijenila, odnosno taj postotak što po meni nije dobra vijest. Zatim u odnosu na razrišnicu za 2014. godinu Mm, u mišljenju mm, nedostaje komentar da nisu sve nepravilnosti rezultat e, prijevare. U mnogim slučajevima radi se o nedostatku informacija ili znanja e, koji su povezani sa određenim pravnim okvirom. E, to je važno zbog čitavog imidža regionalne politike, zato što javnost eh, često zapamti samo taj aspekt prijevare i mislim da zato moramo jasno naglasiti da je pravni okvir vrlo E, kompliciran, vrlo složen i da to može prouzročiti određene nepravilnosti. E, isto tako, što se tiče apela e, na komisiju i države članice da se pobrinu da države članice i korisnici dobiju sve potrebne informacije o uvjetima povlačenja sredstava. Mislim da je to vrlo važno zato što je upravo komisija za, sa državama članicama za to odgovorna. Još jednom želim reći, mislim da je to vrlo dobro mišljenje, pokušat ću svojim radom eh, pridonijeti dodatnom unapređenju tog mišljenja i to na temelju eh, glasovanja u odboru, tome se radujem. Hvala i dobro ste izgovorili što je ovdje vrlo neobično na ovome mjestu. Dakle, čestitam što ste dobro izgovorili moje ime, a čestitam i na izvješću, kao što je rekao izvjestitelj u Sjeni. Izvješće je dobro i dobra je vijest da imamo smanjenje stope pogrešaka, što pokazuje da je došlo do poboljšanja kako na razini država, tako i komisije. Mislim da razlozi za pogreške nisu neočekivani, uglavnom je riječ o pravilima o prihvatljivosti i pravilima o javnoj nabavi. Ta područja treba dodatno poboljšati Stoga je važno što je radna skupina na visokoj razini e, postigla napredak kako ćemo izvješće dobiti, kakve će biti preporuke, kada ćemo vidjeti da se preporuke provode u djelo. Zato pozdravljamo postojanje te skupine i nadamo se da će dovesti do rezultata. Također želim spomenuti ulogu država članica kad je riječ o pojednostavljenju. Same državne članice su krive za nepotrebnu birokraciju, pa će biti potrebne dodatne analize tog pitanja. Kada je riječ o javnoj nabavi, primamo na znanje da neke države članice još uvijek nisu preuzele direktivu o javnoj nabavi. Također želim reći da osim što trebamo paziti da se sredstva troše na pravilan način, što je sama svrha razrješnice, moramo paziti da se sredstva troše učinkovito, te da se troše što je prije moguće stopa apsorpcije je u nekim državama članicama još uvijek vrlo niska. Na primjer u Velsu smo dodijelili tek 60% strukturnih fondova. Nisu sve regije i države članice u tom položaju pa moramo pitati što se može dodatno učiniti da se pomogne onim državama i regijama koje imaju vrlo nisku stopu apsorpcije. Također trebamo gledati koji su rezultati. To je jako važno. Moramo vidjeti kako ćemo mjeriti rezultate. To nije uvijek jednostavno, ali trebamo poticati dobre rezultate i dati primjere dobrih rezultata rasprave o kohezijskoj politici 2020 e, znači da moramo e, moći e, pokazati dobre primjere a za kohezijsku politiku nakon 2020. godine neophodno je pokazati da ovaj program funkcionira i daje rezultate. Puno hvala gospođo Tomašić, vi ste sljedeća investiteljica u Sjeni. Evo, podržavam vaše mišljenje i samo u par stvari gdje se najviše slažem s vama, a to je da snažno potičete komisiju da u okviru skupine neovisnih stručnjaka na visokoj razini posebnu pozornost pri reviziji nacionalnih sustava upravljanja i kontrole da um, i posveti nacionalnim pravilima o prihvatljivosti i da pomogne državama članicama da ih pojednostave. Snažno potičete komisiju da pruži smjernice kojima bi razjasnila koncept PDV-a čiji se povrat može zatražiti također gdje se napominje da se kasnilo sa početkom programskog razdoblja. two thousand and fourteen. two thousand and twenty i da je do kraja. two thousand and fifteen imenovano manje od twenty nacionalnih tijela nadležnih za europske strukturne i investicijske fondove treba doista snažno poticati države članice da ubrzaju taj proces a komisiju da im u tome pruži pomoć i naravno pojašnjenja jer e, i doista nedopustivo je da do 30. lipnja 2016. da su sve države članice e, zapravo da sve države članice nisu prenijele direktivo o javnoj nabavi i treba snažno poticati komisiju da državama članicama pomogne u izgradnji kapaciteta za prijenos tih direktiva kao i u provedbi svih njihovih akcijskih planova za ispunjenje ex ante uvjeta. Hvala lijepa. Thank you. Hvala. Sljedeća izvjestiteljica u sjeni gospođa Damato. Grazie, presidente. Hvala lijepa. Vaše razmišljanje o razrečnici za proračun 2015. još jednom me poziva da se vratim na neke najrelevantnije teme vezano za kohezijske politike. U različitim dijelovima teksta spominje se stopa pogreške koja je smanjena sa 5,7% iz 2014. na 5,2% u 2015. i govori se o najvažnijim uzrocima pogrešaka. 5,2% stope pogreške je nešto što za nas nije prihvatljivo i države članice zajedno s komisijom trebaju uložiti dodatne napore da se poprave sustavi kontrole ili nadzora i da jednostavno izbjegnu suspenziju operativnih programa. Dakle, moraju raditi na e, mehanizmima aktivne kontrole. Doista trebamo raditi na usklađivanju klasifikacije i izvješćivanja o nepravilnostima. Još jednom naglašavam da je doista nužno postići ravnotežu. Ravnotežu između pojednostavljenja i nužnog administrativnog nadzora. Međutim, ne, slažem se s onom točkom gdje se izražava zabrinutost, a to je za 1025 instrumenata E, je stopa iznosila 57% za 2014. sa porastom od samo 10% u odnosu na 2013. Moramo točno vidjeti o kojim se sektorima radi, o kojim se državama radi, kako se koriste financijski instrumenti i koje bi mjere doprinjele boljoj ekonomskoj i socijalnoj koheziji. I doista trebali bismo vidjeti jer se radi o značajnom doprinosu. E, Revizorski sud je posebno naglasio da je nužno koncentrirati se na rezultate, na rezultate dobre prakse, upravljanja, jer želimo imati pokazatelje rezultata kako bismo i mjerili doprinos projekata u odnosu na postavljene ciljeve operativnog programa i u tom duhu ćemo i dalje surađivati. Hvala vam. Thank you, thank you very much. Hvala puno, hvala. A sada naime riječ predstavniku Europske komisije, gospodinu Lopezu Sančesu. Imate riječ. Puno hvala, hvala i na vašem izgovoru koji je jako dobar. E, nakon, pa to se rijetko događa. Ja ću se truditi i vaše ime dobro izgovoriti, gospođo Mihajlova. Hvala na vašem naporu E, da sažmete i rezimirate ovo mišljenje. Ja vidim da je to težak izazov. Mi se suočavamo sa sličnim izazovima da rezimiramo jedno iscrpno izvješće. Mogu samo potvrditi da komisija vrlo ozbiljno svača razriješnicu i mislim da je ovo prva prilika da u ovom procesu dođemo u parlament i za nas je jako važno čitanje vašeg odbora e, izvješća suda i na koji ćete način prenijeti svoje mišljenje odboru za proračun i nadzor. Zato bih želio proći kroz e, E, toč, e, izvješće točku po točku jer negdje e, raz, vrlo pozitivno ocjenjujete izvješće, negdje manje pozitivno što nas brine pa želim dati i neke prijedloge za poboljšanje izvješća kako su spomenuli vaše kolege. Počet ću sa prvom točkom koja je prilično pozitivna stopa pogrešaka se smanjila, vi kažete sa 5.6, a u stvari je 5.7 na 5.2 u 2015 to je samo e, prikaz jednog e, trenutka u vremenu, ali važna je analiza trenda, a trend je vrlo pozitivan jer se stopa pogrešaka neprekidno smanjuje, a to je relevantno kako se približavamo kraju razdoblja jer imamo brojke koje pokazuju da je od 2007. do 2013. E, se stopa pogrešaka e, smanjila za gotovo polovicu od one u 2006. godini ja bih vrlo cijenio kada biste u izvješću e, više naglasili tu pozitivnu stranu i izrazili zadovoljstvo jer je ovo vrlo pozitivan element. E, znači riječ je o smanjenju stope pogrešaka ne samo u jednoj konkretnoj godini, već je riječ o e, trendu kroz cijelo razdoblje. Naravno, neki od vaših kolega su spomenuli da nismo u potpunosti zadovoljni jer je stopa pogrešaka još uvijek visoka kao što su naglasili neki kolege ali nemojte zaboraviti da je to izračunato prije svih e, e, prije nego što su obavljene sve kontrole tako da će doći do još korekcija i ta će se stopa moći smanjiti do jedne razine koja će nam omogućiti zatvaranje programe. E, mislim da je ova brojka dobar pokazitelj. Ja već cijenim vaš zaključak, ali bih volio da bude još pozitivniji. Još jedan pozitivan element se odnosi na drugu točku što je za nas prilično važno jer nama je najvažniji rad nacionalnih revizora, a izvješće Europskog revizorskog suda e, prepoznaje veliko poboljšanje u kvaliteti rada e, tijela nadležnih za reviziju u državama članicama jer kao što znate naši resursi za reviziju u komisiji su vrlo ograničeni tako da je osnova za zatvaranje razdoblja mišljenje E, mišljenje tijela za reviziju u državama članicama, tako da je dobro da je vanjski revizor e, dao takvo mišljenje. Moramo paziti da dođemo do razine koja je potrebna za razrišnicu. E, mislim da je ova točka vrlo važna. Naravno, izvori pogrešaka nisu nešto novo, na tome još uvijek radimo. Naglasio bih važnost javne nabave u ovom trenutku koja je puno manja nego u prethodnom izvješću, a zaključujem da je to zbog akcijskog plana i mjera koje smo poduzeli da bismo poboljšali postupak javne nabave i revizije u državama članicama jer je e, prijašnja brojka e, govorila da je 40% e, grešaka zbog javne nabave sada se ta stopa smanjila no to još treba potvrditi sad prelazim točno do ravno do točke točke 8 koja je također pozitivna. Zahvaljujem na omnibusu, dakle što e, što cijenite e, revidiranu uredbu, financijsku uredbu. 14.9. E, je komisija dala prijedlog E, mislim da smo poduzeli sve korake da idemo, kako kažete, u pravcu pojednostavljenja i veće fleksibilnosti. Puno vam hvala. E, sada je loptica kod parlamenta i vijeća. Nadamo se da će ova institucija e, potvrditi ovaj prijedlog i da će države članice moći koristiti nove mogućnosti u novoj financijskoj uredbi, osobito na području e, pojednostavljene opcije nove fleksibilnosti kod financijskih instrumenata. E, mi očekujemo da će parlament i vijeće e, odobriti ovaj prijedlog mi smo ozbiljno uzeli u obzir preporuke radne skupine na visokoj razini i na kraju točka 9 mi pozdravljamo e, ne samo pristup suda e, kad je riječ o rezultatima, već i e, nove regulatorne odredbe o rezultatima, pa ćemo moći detaljnije prikazati koji su rezultati naših programa. A sada ću govoriti o manje pozitivnim točkama, onome što nas brine. Kad je riječ o skupini na visokoj razini, sada je dobar dan o tome govoriti jer se cijeli dan sastajala e, skupina. E, ja sam tamo bio satima jutros, govorilo se o reviziji i kako pojednostavniti postupak revizije u budućnosti. To je vrlo važno jer znamo da je na razini korisnika postojala zabrinutost i mi smo otvoreno govorili sa stručnjakom, sa stručnjacima u toj skupini, njihove preporuke ćemo uzeti u obzir i kao što znate moj povjerenik nakon što je bio ovdje ujutro će ići tamo popodne da govori nešto o razdoblju nakon 2020. Mi smo već u Omnibusu pokazali da kada je to relevantno možemo u ured ugraditi preporuke te skupine na visokoj razini. Naravno, postoje neki elementi e, koji ne iziskuju zakonodavne promjene, a, no mi ćemo e, postupati po tim preporukama. Komisija treba e, razjasniti pojam PDV-a, naravno, odnosno povrata PDV-a. Mi ne možemo E, promijeniti ono što je želio e, zakonodavac e, koji je želio da PDV bude prihvatljiv pod nekim uvjetima. Mi nećemo mijenjati zakonske propise, ali ćemo to pojasniti državama, članicama i korisnicima. A sada dolazimo do najnegativnijeg elementa, a to su da u periodu E, do 2012. E, kako je objasnio moj... Aha, riječ je o kašnjenima. E, kašnjenja su jako važna no opet sud je snimio e, stanje krajem 2015. godine i došao je do stope od 20% što je vrlo ozbiljno. No sada je prošlo vrijeme, već je 2016. godina i sada je već više od pola programa dodijeljeno još uvijek naravno postoje kašnjenja, odugovlačenja, ali mi podržavamo države članice, e, pojasnili smo državama članicama neke stvari koje su oni smatrali da blokiraju postupak Nadamo se da će to donijeti rezultate u kasnim fazama provedbe jer moramo zajedno analizirati e, razloge za ta kašnjenja, no nadamo se da će sve ovo osigurati i bolju kvalitetu u budućnosti jer su države članice uzele vremena da pripreme svoje sustave da imaju snažne sustave e, snažna tijela da ispune eksante uvjetovanosti koje će igrati pozitivnu ulogu u budućnosti i da imaju sustav da prikupe sve podatke o rezultatima koji su potrebni da bismo ocijenili e, uspjeh programa. Države članice e, trebaju vremena da to naprave Dakle, dopustite mi da kažem nešto pozitivno. Ovo se ne događa onom brzinom kojom smo željeli, ali mislimo da ćemo u konačnici time osigurati bolju kvalitetu. I na kraju da unesem malo optimizma na ovom području. Mi svi znamo da na terenu e, protok od države članice do komisije ide sporo, ali stvari se događaju na terenu. Dakle, mi želimo da se to sada e, pretvori u e, rashode i da onda ide na komisiju, ali to ne znači da korisnici obustavljaju e, provedbu svojih programa programi teku, a informacije koje imamo kažu da e, se to odvija u istoj, e, istim tempom kao i do sada, a Sada znamo koje države članice e, trebaju ciljanu pomoć da deblokiraju bilo koji e, element programa i da se pokrene proces. Osim toga, postoji zabrinutost zbog e, specifičnih financijskih instrumenata. Vi citirate izvješće suda od tih 57% krajem 2015. godine. Znate da su izvješća uvijek za e, prethodnu godinu. Dakle, sad je prošla još jedna godina Krajem 2015. E, stopa je bila 75%, e, što je bilo povećanje u odnosu na prošle godine, a sada imamo povećanje od gotovo 20% od kraja 2014. do kraja 2015. A znate da prema uredbi i pojašnjenjima komisije u smjernicama e, još uvijek se mogu E, isplaćivati sredstva do kraja e, godine pa se nadamo da ćemo doći gotovo do 100%. E, dakle, ne možemo sada zaključiti da postoji rizik posvuda jer se stopa puno povećala. I u točki 7 ja ću vas nešto zamoliti. Vi primate na znanje nalaz suda o produženju e, roka za prihvatljivost. Znate da e, komisija ne prihvaća tu preporuku jer mi smatramo da smo imali zakonske odredbe e, da se E, dopuste isplate do kraja ožujka 2017. godine i znate da je to već bilo u godišnjem izvješću suda za 2014. i niti vijeće niti parlament prošle godine nisu podržali tu preporuku u procesu razrješnice. Mi su ostali pri svojem mišljenju. E, slažemo se da se ne slažemo, pa očekujemo da će parlament podržati komisiju da se ne prihvati ova preporuka jer za to ne postoji pravna osnova. Mislim da sada mogu stati i rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala lijepa. Bila sam sigurna da će se pozitivno prihvatiti nacrt izvješća, ali izgleda niste tako optimistični kao što je to komisija. Možda onda sljedeće godine, kada kolege budu radili na razrješnici, mogu spomenuti ovaj napredak, ostvaren u 2016. Dobro. Hvala vam lijepa, hvala svim kolegama na komentarima na prijedlozima. Uzet ćemo sve to u obzir, tako da očekujem naš sastanak u sjeni. Samo podsjećam da su rokovi za amandmane 12. prosinac. Dakle, točno u podne, 12. prosinac u podne. U redu. Dosta je hladno u ovoj prostoriji. Danas ću napisati dva pisma uredima u parlamentu. Ekstremno je hladno ovdje i nemamo prevođenje na sve službene jezike. support Podržavate li me? Ne? <laughs> okay. The next, uh, item in our... U redu idemo dalje. Sljedeća točka na dnevnom redu jest nacrt mišljenja koje je e, pripremio gospodin Omarže o upravljanje flotama obalnog ribolova u najudaljenim regijama. Dakle, odbor Peš je napravio inicijalno izvješće, naš odbor je odlučio izraditi mišljenje. Gospodin Omerže je imenovan izvjestiteljem. On je prvo razmišljanje predstavio 10. studenog, a danas će predstaviti nacrt mišljenja. Glasovanje na našem odboru je predviđeno za veljaču 2017 a usvajanje na odboru Peš u ožujku. Tako da bih ja sada predložila da je rok za amandmane 9. prosinac petak točno u podne. Gospodina Merže, izvolite. Poštovana predsjednice, hvala vam. Nadam se da će se da će nas e, razgovor o toplim krajevima malo zagrijati. Pred dva tjedna održali smo dosta e, plodnu, e, interesantnu raspravu, odnosno prvu razminu mišljenja. Neću se sad vraćati na sve ono što je već rečeno, ali bih zahvalio svim kolegama na njihovim doprinosima. Pred sobom imate prijedlog a želim ukazati na vrlo dobru e, suradnju sa odborom Peši i gospodinom e, Rodustom e, koji je obavio vrlo široko savjetovanje sa sektorom ribarstva najudaljenijih regija i Zahvaljujući tom savjetovanju smo čuli stavove i mišljenja različitih lokalnih aktera i stručnjaka. U ovom prijedlogu fokusiramo se na e, aspekte koji su povezani s našim odborom i radom našeg odbora i zato mislim da je bilo važno a, odaslati jednu snažnu poruku lokalnim akterima i lokalnim vlastima da mislimo da je potrebno više napraviti u okviru operativnih programa zato što mislimo da postoji i još mogućnosti za bolju upotrebu, bolje korištenje e, strukturnih fondova za razvoj e, ovog sektora. Mm, mnogo je zahtjeva pred Europskom unijom, sve su to legitimni zahtjevi, ali postoje instrumenti i regionalne vlasti bi trebale u potpunosti iskoristiti te instrumente koje su na raspolaganju kako bi ribarstvo u tim regijama dobilo mjesto koje su zaslužuje kao stup lokalnih zajednica. Ovo izvješće isto tako naglašava, o tome smo već razgovarali pre dva tjedna, potencijal razvoja koji je dosta značajan za ribarstvo u tim regijama. Radi se o 2 milijuna 500 tisuća e, kvadratnih e, kilometara, e, što je vrlo značajno područje. A u postojećoj uredbi se navode pravila koja su osmišljena uglavnom za Atlantik, sjeveroistočni na Atlantik, Sjeverno more i Sredozemlje koji su se pokazali neprilagođenima problematici Kariba ili Indijskog oceana. I to je na što mi želimo ukazati ovom raspravom i pozivamo se na članak 349. Eh, da ukažemo na posebne karakteristike ovih eh, regija. Velike potrebe i velika uloga aktera u ribarstvu u tim eh, regijama su takve da trebamo omogućiti modernizaciju i obnovu flota jedna stara rasprava se već dugo vodi sa Europskom komisijom po tom pitanju. Nedavno je sud Europske unije donio presudu o području primjene članka 349. ugovora o funkcioniranju Europske unije. Prijedlog koji je na stolu mi se čini uravnotežen i on E, sadrži autorizaciju za obnovu flote, ribarske flote, pod uvjetom da se ukupni ulovi iskrcavaju upravo u tim najudaljenijim regijama, što bi dozvolilo uklanjanje rizika um, udaljavanja od cilja, ciljeva koje postavlja zajednička ribarska politika, zato što, kao što vjerojatno znate, ulovi tih malih e, ribara su vrlo, vrlo mali e, u odnosu na velike e, europske flote i flote trećih zemalja i te bi se, te bi se ulovi trebali iskrcavati upravo u najudaljenim regijima kako bi to pridonosilo razvoju lokalnih tržišta i razvoju lokalnih eh, gospodarstava i razvoju općenito sektora ribarstava, ribarstva. kako bismo eh, stali na kraj paradoksu eh, koji se događa u tim regijama koje su okružene ribama. Mm, a do ulova ne dolazi. E, evo, to su glavne značajke ovog e, prijedloga. Mi smo brojna, vrlo važna pitanja ostavili po strani, koja su vrlo važna, ali koja će se obraditi unutar e, odbora za ribarstvo. A ja se radujem raspravi koja će pridonijeti kvaliteti mišljenja našeg odbora i tako pomoći kolege i rodustu. Hvala. Sada dajem riječ izvjestitelju iz e, Sjene, gospodin Juron, izvolite. Hvala. Hvala vama i hvala gospodinu Omeržeju na ovoj prezentaciji. Ja govorim u ime gospodina Morisa Ponge, e, koji je trenutno u Novoj Kaledoniji, koji nije mogao danas doći, a za to vam se ispričava i ja govorim u njegovo ime. Gospodin Ponga želi prije svega zahvaliti gospodinu Mržeu na kvaliteti izvješća i on se slaže sa stajalištem u odnosu na ovo izvješće odnosno vašim mišljenjem i sa stajalištem da je potrebno modernizirati i obnoviti flote. Gospodin Ponga je e, od mene zatražio da vam kažem da će on predložiti određeni niz izmjena i to po četiri teme. Prije svega kako bi se naglasila uska veza između održivog ribarstva i sigurnosti opskrbe hranom. Drugo, e, misli da je važno naglasiti važnost i nužnost stvaranja instrumenta za ribarstvo u najudaljenijim regijama, kao što je slučaj primjerice sa postojanjem takvog programa u poljoprivredi. Treće, tražit će bolje vođenje računa o tim regijama prilikom sklapanja sporazuma o ribolovu sa trećim državama i četvrto, ja, će na jaču borbu protiv eh, nezakonitog, neprijavljenog eh, ribolova u tim najudaljenijim regijama. Toliko od mene, hvala. Hvala, gospodin Monskur. Hvala. Kao i prethodnik, želim zahvaliti, odnosno pozdraviti eh, radi, i eh, rezultat rada gospodina Mržeja. U prosincu 2015. Eh, je izaslanstvo odbora eh, Peš moglo na licu mjesta uvidjeti koliko kako je visoka potreba da se e, sektoru ribarstva u ovim regijama da bolja budućnost. E, izazov dvostruki. S jedne strane, moramo dati priliku e, tom sektoru da u potpunosti iskoristi svoj potencijal i da optimizira korištenje sredstava, odnosno instrumenta koje dajemo na raspolaganje potpori tom sektoru. U tom smislu tekst našeg izvjestitelja jest izvrstan temelj za napredak, jer uzima u obzir sve moguće mjere koje bi omogućile razvoj sektora ribarstva i kako bi se riješio problem vrlo niskih ulova. Ove dvije karakteristike pokazuju da su e, da situacija e, u sektoru ribarstva u najudeljenim regijama puno drukčija nego što je to na europskom kontinentu. I zato je potrebno modificirati e, važeće propise i uzeti e, u obzir u tim propisima specifični karakter tih regija. Tijekom pregovora ove aktualne zajedničke ribarske politike 2013 nažalost, unatoč brojnim prednostima u najudaljenim regijama, mjere koje su na raspolaganje nisu u potpunosti prikladne, odnosno primjerene za te regije. Države članice se moraju e, dodatno angažirati u podržavanju aktivnosti tih e, e, regija. Potrebno je ulagati u kvalitetne infrastrukture i e, potpora za obnovu plovila jest, kao što si to lijepo naglasio, dragi kolega, jest uvjet sine qua non koji bez kojeg ne može doći do e, vrlo potrebnog razvoja, gospodarskog razvoja u tim regijama. A stanje flota tih ribara je e, katastrofalno. Brojni mladi ljudi danas napuštaju taj e, sektor zato što uvjeti rada nisu zadovoljavajući, a situacija, odnosno stanje flota je vrlo loše. E, članak 349. ugovora o funkcioniranju Europske unije nam daje pravnu osnovu koja bi nam trebala omogućiti da prilagodimo pravni okvir konkretnoj situaciji, specifičnoj konkretnoj situaciji e, u e, ribarstvu u najudaljenijim regijama. Osim, dakle, obnove flota, moramo izraditi posebne instrumente upravo za ribarstvo u najudaljenijim regijama, kao što je slučaj sa instrumentom za poljoprivredu za te regije. Takav instrument bi trebao biti u potpunosti usmjeren ribarstvu u najudaljenim regijama. ja ću do e, naznačenog datuma biti slobodan da e, predložim neke amandmane ovom tekstu koji je međutim u potpunosti ravnotežen i potpunosti relevantan. Najljepša vam hvala. Gospodin Luer, hvala lijepa. Hvala izvjestitelju na trajnom trudu oko ovog pitanja. Ja ću samo reći još nekoliko stvari u ime država članica. Mi doista priznajemo da nedostaje ulaganja u ribarske flote u najudaljenijim područjima i tu smo dvostruko kažnjeni. Dakle, s jedne strane malo sredstava u 70. i 80. godinama i onda ograničenje ribolovnih napora nakon 90 međutim, što se tiče rješenja, mi imamo e, doista prigovore na korištenje članka 349 za najudaljenija područja. To ne znači da smo protiv ciljenja podrške određenim dijelovima Europske unije. Radi se samo o članku 349 koji pokriva devet e, točno određenih područja, a moji kolege u SID-u su upravo sada govorili o tome koliko su ta e, područja, tih devet najudaljenijih područja međusobno različita. Dakle, radi se o umjetnom e, sužavanju područja na samo ovih devet područja. Imamo i drugih područja koji imaju slične karakteristike i koji bi trebali uživati istu potporu, a naprosto nisu ovdje uključena zbog uske definicije iz članka 349. Pokušali smo raditi s izvjestiteljem, ali i definicija iz 349 je nešto što će biti problem za nas. Željeli bismo svakako i naglasiti fleksibilnost Europskog pomorskog i ribolovnog fonda za ova najudaljenije regije, najudaljenije krajeve. Neke regije doista uživaju već visoku javnu podršku, pomoć, kompenzacijski režim, a i sustav izuzeća ili derogacija koje e, se odnosi na ribolov. Ne kažem da se više ne može učiniti, ali važno je znati kakva je točna situacija. Zašto su ribolovne flote slabo iskoristile ove mogućnosti u najudaljenim krajevima? Možda zbog globalne ekonomske krize koja je pogodila zbog cijene goriva posebno ribolovni sektor. E, mislim da oporavak traje i pratiti ćemo napredak. E, nažalost, komisija nije ovdje, ali nije niti objavila izvješće e, o primjeni uredbe iz 2004. koja je trebala pomoći u modernizaciji flote najudaljenijih područja. E, učinak ove uredbe istekao je 2011. A tek iz izvješća ćemo moći vidjeti kakva je situacija, tako da mi sada ne znamo što smo naučili iz svega toga. E, to je još puno važnije sada od onoga što inače ponavljamo ovdje. To je dakle posebno važno da u ovom kontekstu surađujemo s lokalnim vlastima najudaljenijih krajeva kako bi oni najbolje mogli koristiti postojeće režime i da se lokalni razvoj upravo temelji na onome što je govorio ovaj odbor, a to je e, dio rješenja. Dakle, ljudi na lokalnoj razini znaju najbolje koji su njihovi problemi i tu dionike trebamo osnažiti. To je trebao bi biti prioritet u našem izvješću. I konačno, kao što sam rekao ranije, e, imamo zabrinutost oko novog e, POSEI programa, ali mislim da smo zainteresirani da bi da bismo e, da smo zainteresirani za moguću fleksibilnost i zadovoljavanja određenih prioriteta država članica u najudaljenijim, koje imaju najudaljenije krajeve. Što se tiče arktičke politike, govorili smo danas o tome, a danas imamo izvjestitelja iz sjene i koordinatora, pa se nadam da će izvješće dobiti nužnu podršku u određenom roku. Hvala vam. Hvala lijepa, gospođa Damato. Hvala lijepa. Najudaljenija područja su važna. I drago mi je što je kolega Mrže to naglasio i stalno nas na to podsjeća. Zašto? Zato što se ta područja nalaze na Karibima, u Indijskom oceanu i imaju geostratešku važnost koja doprinosi svjetskoj razini i važnosti Europske unije. Mm, radi se o izvanrednim pomorskim izvorima koji predstavljaju preko 50% svjetske bioraznolikosti u morima. Dakle, zahvaljujem izvjestitelju jer znam da je dobro upoznat sa problemima ovih područja. Što se tiče korištenja članka 349 ugovora o funkcioniranju Unije, to je pravna osnova na koju se mi oslanjamo. No, kao što je naglašeno u radnom izvješću u dokumentu izvjestitelja i odbora e, za ribolov, uz iznimku flote na Kanarskim otocima, flote na udaljenim područjima imaju mala ribolovna plovila kraća od 12 metara. Imamo e, obzor 2020, imamo live, imamo druge instrumente za financiranje koji trebaju voditi računa o ovim najudaljenim područjima. 70. i 80. godina ta su područja doživjela velike nepogode, starenje je e, pogodilo te krajeve, ribolovne flote su vrlo stare, zastarjele i to dovodi doista u opasnost e, određene flote koje mogu nestati u roku od 10 godina. Ove periferne regije su već pogođene velikom stopom nezaposlenosti i niskom stopom ulaganja u ribolovnu flotu. Tako da ćemo e, imati velike probleme s nezaposlenošću, s obrazovanjem novih mladih ribara i zapošljavanjem uopće u ribolovnom sektoru. Mi smo spremni surađivati kako bi se izvješće poboljšalo i općenito surađivati na poboljšanju ove situacije. Hvala lijepa. Hvala vam. Ima li još javljanje za riječ? Ne, dobro, onda ću dati riječ predstavniku komisije, gospodinu Mandu Astudilu iz, opće, iz glavne uprave Mare. Hvala. Hvala, nastavit ću na španjolskom, bit će lakše nego na engleskom. Hvala lijepo što komisija smije kratko komentirati. Opće mi to govoreći, mislim da je izvješće prilično objektivno, ali želim eh, dotaknuti neka pitanja koje izvješće nije dotaknulo. Tu prije svega mislim na vrlo osjetljivo pitanje, a radi se o međunarodnoj raspravi o eh, stanju ribolova općenito i o stanju ribolovne flote. Ovdje želim govoriti o problemima koji se raspravljaju u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji u OECD-u na razini Ujedinjenih naroda. Radi se o vrlo osjetljivoj temi. Komisija shvaća poteškoće koje imaju najudaljeniji krajevi. Shvaća i shvaćali smo to i u prošlosti. Dakle, radi se o potrebama za daljnjim reformama. Reforme i uredbe koje se odnose na ribolov ne uzimaju u obzir e, ova najudaljenija područja. U ovom trenutku na međunarodnoj razini imamo situaciju koja ako pružimo ruku pomoći, e, to moramo učiniti na nediskriminirajući način. Neću reći da se komisija u potpunosti opire e, pomoći ribolovnom sektoru, ali mislim da to trebamo gledati šire u međunarodnom kontekstu. Osim toga, a to smo rekli i izvjestitelju, gospodinu Rodustu, da smo spremni raspraviti na objektivan način o ovoj temi bez ikakvih predrasuda i na najveći e, na najbolji način za bolju suradnju u ribolovnoj industriji da bismo doista ostvarili održiv razvoj u okviru stvarnih mogućnosti. Hvala lijepa. Hvala. Gospodine Obrže. želite li se osvrnuti na ove komentare? Hvala svima na doprinosima. Ako dozvolite, prije svega ću odgovoriti Europskoj komisiji. Ako sam dobro shvatio ono što ste nam rekli jest da treba voditi računa o e, propisima, pravilima na e, međunarodno trgovinskoj razini. Je li to točno? E, da ispravim, znači ne radi se o pravilima, nego o raspravi. Treba povesti računa o raspravi, gdje će ta rasprava nas dovesti, trebamo povesti računa o stajalištu jednih i drugih. Dobro, u redu shvatio sam. E, ne mogu e, nego povući paralelu sa onim što se događa u području poljoprivrede gdje dolazi do ugrožavanja drugog stupa, e, stupca potpora E, najudaljenijim regijima, znači radi se konkretno o e, bananama. Ako e, nastavimo razmišljati na ovaj način, 25 godina ulaganja u ribarstvo u toj regiji neće dovesti do očekivanih rezultata i to su problemi s kojima smo suočeni. Od 1990. godine Europska unija podupire sektor ribarstva u tim regijama. A kakav je rezultat? Rezultat koji danas, mislim, se svi slažemo je sljedeći. Taj sektor je vrlo ranjiv i nestabilan. I zato si moramo postaviti pitanje zašto postoje poteškoće sa nastojanjima da se postigne razvoj u sektoru ribarstva u najudaljenijim regijama. Poduzeta ulaganja su značajna i predsjednik Juncker je e, govorio o posljednjim šansama, o komisiji posljednjih šansi, ali mislim da je za najudaljenije regije, pogotovo za ribarstvo, upravo nastupio zadnji čas. E, jer e, zemlje u Karibskom moru, odnosno regije naše u Karibskom moru, Indijskom oceanu, ne mogu čekati još deset godina da mi riješimo neke probleme i nadam se da glavna uprava Mare će pokazati razumijevanje i fleksibilnost i uzeti u obzir prijedloge moje kolegice gospođe Rodust i uzeti u obzir e, ostale doprinose e, parlamentarnih odbora ovog doma. EPP je dobro naglasio da smo tada imali e, konkretnu uredbu POSEI e, za ribarstvo po uzoru na POSEI, POSEI e, poljoprivreda. Međutim, e, taj instrument za ribarstvo je tijekom prethodne reforme ukinut i u tom trenutku je sve integrirano u Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Mi danas se zalažemo za oživljavanje, ponovno oživljavanje instrumenta POSEI. Međutim, ono što mi se čini još važnijim jest sadržaj takvog jednog, e, takve jedne mjere. U e, Fondu za pomorstvo i ribarstvo e, smo vidjeli uvođenje nekih mjera, ali još uvijek smo vrlo daleko od uklanjanja prepreka i zapreka za razvoj sektora ribarstva u najudaljenijim regijima Europske unije. Mnoga pitanja ovdje nismo spomenuli zato što e, se radi o mišljenju e, gdje imamo e, ograničen broj riječi, odnosno znakova koje smijemo napisati, nego se samo radi o dakle, obogaćivanju već postojećeg izvješća u drugom odboru. Ja poznajem e, stajalište EKR-a o najodeljenim regijama, ali mislim da e, tu postoji jedna kontradikcija. Ako vi smatrate da je temelj provedbe derogacije predviđene e, člankom 349 relevantan za čitavu za sve regije, onda je najbolji način e, argumentiranja, odnosno obrane vašeg cilja, a to je e, proširenje područja primjene članka 349. Dakle, vi biste ga trebali podržati, a ne boriti se protiv njega, zato što borba protiv članka 349. i najudaljenijih regija je kontradiktorna. Ali članak 349, to želim naglasiti, E, usmjeren je regijama koje su po definiciji najudaljenije. To znači da su daleko od europskog kontinenta i zbog toga upravo suočene su sa određenim poteškoćama integracije u, e, zajedničko tržište, suočene su s problemom izolacije zbog svoje posebne geografske situacije mm, zaslužuju poseban tretman. Međutim, ne vjerujem u to da Europska unija zanemaruje posebne karakteristike drugih regija postoje e, strategije za planinska područja, za otočne regije za regije sa slabom gustoćom naseljenosti. Međutim, najudaljene regije, e, primjerice, Reunion je na, od, je na 10.000 km od Europske unije. E, tu se radi o e, stvarnom i trajnom hendikepu koji predstavlja takav geografski položaj. Um, Mm, i to mora svima biti jasno. U svakom slučaju, e, radujem se vašim prijedlozima i amandmanima i zahvaljujem kolegici Damato na podršci i siguran sam da će i vaš klub predstaviti e, izmjene koje mm, ćemo prihvatiti. Isto tako hvala i e, kolegi Manskuru iz kluba zastupnika socijalista. Hvala vam. E, amandman je, podsjećam, 9. prosinca u petak. Rok za podnošenje amandmana je 9. prosinca petak. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Naš odbor je izradio mišljenje e, na temu godišnjeg izvješća o nadzoru financijskih aktivnosti EIB-a za 2015. godinu e, u posljednjih nekoliko godina povećala su se sredstva u kohezijskom fondu i to će se e, nastaviti taj trend. Gospodin Jakovčić je izvjestitelj za mišljenje. Ja E, predlažem da rok za podnošenje amandmana bude 12 e, sati 7. E, prosinca. Gospodine Jakovčić, imate riječ. Svetko ću vas zamoliti da učinimo sve kako bismo pokušali pomaknuti rok za amandmane na 20.12. Znam da je malo komplicirano, ali bih molio da uzmete u obzir neke naše tehničke situacije pa ako ikako moguće pokušajmo to malo pomaknuti jer bi nam bilo iznimno važno zbog eh, nekih detalja koje sad ne bi obrazlagao jer radne kondicije u ovoj prostori nisu idealne mada moja kako bi rekao eh, tjelesna masa mi omogućava raditi u hladnijim prostorijama ipak uzimam u obzir činjenicu da nismo svi isti ovdje pa ću ja biti malo i kraći u ono, onome što sam mislio predstaviti danas i e, htio bih naravno prije svega reći da mi je jako drago da sam imao prilike napisati ovaj, ovo mišljenje i rado ću poslušati sva vaša razmišljanja o tome kako u suštini vidite e, Europsku investicijsku banku danas, jučer, sutra pogotovo e, i želim naglasiti da je Europska investicijska banka poduprila do sada projekata u investiciju od 77,5 milijardi eura, prije svega u inovacijama, u, kad govorimo o srednjim malim poduzećima, u infrastrukturi, u okolišu. E, to su naravno značajni novci. E, s druge strane, EFSI je financirao 126 projekata u iznosu ukupno od 7,5 milijardi eura, što su naravno jedna dodatna sredstva, stvaranje jedne vrste sinergije kada govorimo sredstvima koje su na raspolaganju ehm, svim onima koji, su, kojima su novci itekako potrebni. Ehm, međutim, htio bih naglasiti da je dosadašnja distribucija ehm, novca i glavni, da tako kažem, korisnici su uglavnom i glavni dioničari Europske investicijske banke, Njemačka, Francuska, Ujedinjeno kraljevstvo, Italija, Španjolska dobili su preko 50% financijskih sredstava u 2015. godini, godini o kojoj ustvari govorimo u ovom mišljenju, e, a nove članice Europske unije imale su manje od 20%, što samo po sebi govori o tome da e, nove članice trebaju dobiti i tehničku asistenciju i trebaju dobiti i više mogućnosti i samo same naravno imati e, više kreativnosti da bi, da bi mogle bolje aplicirati za sredstva iz Europske investicijske banke i ja tu vidim naravno potrebu uh, sinergije između esif a i europske investicijske banke. naravno da sam ja već ranije u nekim diskusijama govorio i o potrebi sinergije sa strukturnim fondovima jer mislim da upravo sinergija čini kvalitetu u ovom slučaju i mislim da je tu vrlo važno da upravo europska investicijska banka sudjeluje. Uh, htio bih mm, podvući još nešto a to je E, inicijativa koja se tiče srednjih i malih poduzeća. One su, e, ona je vrlo, vrlo važna, govorimo o sredstvima oko 8 milijardi eura kredita. E, tu imamo situaciju da Bugarska, Finska, Italija, Malta, Rumunjska, Španjolska, od nedavno neki dan i Hrvatska koriste ta sredstva za srednje i mala poduzeća i to je nešto što je po našem dubokom uvjerenju vrlo kvalitetno i što može značajno doprinijeti rastu gospodarstva u zemljama gdje taj rast je još uvijek prenizak. Na kraju evo pozvao bih e, i kolege iz Europske medicinske banke i iz komisije da i dalje podupiru, da dapače još jače podupiru lokalne i regionalne vlasti jer i one su bitne i one sudjeluju u razvoju pojedinih teritorija. Mi smo ovdje Odbor za regionalni razvoj, znamo pogotovo što to znači, znam nekoliko kolega koji su vodili svoje regije ovdje u ovom domu koji sjede zajedno sa nama i znam da jako dobro razumijemo što znači pomoći lokalnim i regionalnim vlastima. I na kraju jednu e, tezu koju sam naveo u, u tom mišljenju je da bilo bi dobro da osim činjenice da imamo instrumente za prekograničnu suradnju stvorimo i instrumente za makroregionalnu suradnju. Europska unija ima makroregionalne strategije baltičku dunavsku jadransku alpsku sada ali nema e, financijske instrumente koje bi bile za da tako kažem e, više država za pet šest sedam država koje su uključene u makroregionalnu strategiju. bojim se da ako ozbiljnije ne porazgovaramo o tome da će makroregionalne strategije biti samo e, puno truda puno razgovora malo rezultata zato mislim da bi bilo dobro da u sklopu europske investicijske banke razgovaramo i o takvim mogućnostima financiranja. da ne budem više e, da ne zauzimam više vremena, oduzimam više vremena evo želim vam se zahvaliti na vašoj pažnji i naravno očekujem odličnu suradnju. Thank you. Thank you very much. Hvala puno. Sada dajem riječ izvjestitelju u sjeni, gospodinu Desisu. Imate riječ. Najljepša hvala predsjedateljice. Vrlo kratko. Podržat ću mišljenje gospodina Jakovčića i njegovog izvješća. U svakom slučaju e, mislim da je izvješće dobro jer je iznimno važno procijeniti rad Europske e, investicijske banke i taj rad treba svakako nastaviti. E, naš odbor bi trebao još jednom analizirati Europsku investicijsku banku, vidjeti kako možemo kreirati sinergije i kao što je to dobro naglasio i gospodin izvjestitelj. Doista je važno nastaviti analizirati izbliza još više inicijative za malo i srednje poduzetništvo. Upravo zato što malo i srednje poduzetništvo za nas predstavlja mogućnost rasta i razvoja naših gospodarstava a vidimo i koji su neposredni rezultati ili posljedice. To je iznimno važno za nas koji smo političari. Tu prije svega mislim na otvaranje radnih mjesta i e, tu smo imali amandmane u tom smjeru. Dakle, doprinijeti znači e, obogatiti ako je mogu u mogućnosti e, ovaj dobar tekst poštovanog kolege Jakovčića. Hvala vam lijepa. Hvala. Sljedeći izvjestitelj je sjeni gospodin Luer. Hvala, gospođo te Zahvaljujem izvjestitelju i radujem se radu s njim na ovo mišljenju. Možda sam predugo čekao lift na hladnoći jutros, pa mi se ne čini tako hladno u ovoj prostoriji, no ipak neću duljiti. Dakle, klub EKR u načelu podržava rad Europske investicijske banke da financire projekte koji ne mogu doći do sredstava u nacionalnim izvorima i nakon financijske krize znamo da EIB može pridonijeti rastu. Stoga je EKR razočaran što vidi da se riskantni krediti povećavaju, moramo više učiniti da bi se javna sredstva trošila razumno, pa ćemo pratiti tu zabrinjavajuću situaciju u izvješću za 2016. Nadalje potrebno je naći veće sinergije između EIB-a i EFSI-a, što je već rečeno, pa trebamo poraditi na tome. A tijekom cijelog tog procesa EKR će pozivati EBR da e, radi e, sve više sa lokalnim vlastima, kao što ste već spomenuli. Spomenuli ste i mala i srednja poduzeća koja po prvi puta e, napreduju i nadamo se da će investicijski fond surađivati sa nacionalnim i regionalnim e, tijelima kako bi e, se potaknula ta inicijativa i poboljšala vidimo međutim da je nakon e, kraha 2008. broj zaposlenih u malim i srednjim poduzećima opao. E, želimo da e, kada je riječ o projektima izvan Europske unije pripazimo da se dobije dobar povrat sredstava koji su osigurani iz proračuna Europske unije i država članica. Pozivamo EIB e e, da pravedno rasporedi e, geografski svoje zajmove, ali da uzme u obzir i kapital uložen od pojedinih država članica e, imamo područja poput Ukrajine koje e, su u nevoljama, a komercijalne banke e, neće tamo rado posuđivati novac, stoga potičemo eib da pomogne ali da istovremeno upravlja rizicima. Kada je riječ o E, kapitalu Ujedinjena kraljevina daje najveći doprinos EIB-u obzirom na Brexit, budućnost je nesigurna, stoga molimo EIB da i dalje ocjenjuje e, molbe, odnosno prijave iz Velike Britanije pravično e, dok se prilagođavamo novoj stvarnosti. Hvala. Zahvaljujem. Gospodin Von, želite li uzeti riječ? Da, hvala. Ja bih na početku rekao da svi podržavamo EIB i nove financijske instrumente, ali to ne može e, zamijeniti bespovratna sredstva a sada još uvijek 90% ulaganja Europske unije e, dolazi iz nepovratnih sredstava, samo 10% iz zajmova. Moramo se malo odmaknuti od tog postatka. Mnoge organizacije tijela još uvijek se oslanjaju na bespovratna sredstva. Osim toga želim reći da moramo e, stvoriti sinergije između EBA e i strukturnih fondova imamo dobrih e, primjera. Na primjer u Velsu imamo drugi kampus na sveučilištu e, koji je dobio dosta sredstava od EBA, ali i dio iz strukturnih fondova. Dakle, to pokazuje dobar primjer kako se ta sredstva mogu koristiti zajedno, pa želimo to poticati u budućnosti. No, postoje još neki problemi kad je riječ, na primjer, o novim financijskim instrumentima. E, u prošlosti su nam nedostajali e, regulatorni propisi, e, to, ta situacija je sada poboljšana, moramo na tome još poraditi. Neki fondovi su imali previše sredstava i sredstva nisu utrošena, moramo i to razmotriti. Kad pogledamo broj projekata vidimo da su troškovi upravljanja u prošlosti bili vrlo visoki. Mi e, općenito ovo podržavamo, no imamo e, te neke zadrške i postoje određena pitanja koja moramo riješiti u budućnosti. Možda bi komisija htjela to prokomentirati osobito ove fondove s previše sredstava i visoke troškove. Hvala. Gospodin Mata, imate riječ? gospođe Kolega per la izvolite. Hvala lijepa. Hvala na ovom izvješću. Međutim, Imamo nekih dvojbi oko rada investicijske banke 2015. pogotovo vezano za posebne financijske instrumente. Ne bih htjela da naprosto damo zakonitost određenim vrstama financijskog inženjeringa koji će nam se vratiti kao bumerang. I zbog toga doista trebamo raditi na povratku povjerenja ulagača u Europsku investicijsku banku. Što je sa velikim e, infrastrukturnim projektima Europske investicijske banke? Na primjer, e, brzi vlak, TAV, koji je imao negativni socijalni učinak. S druge strane, čini mi se da se ne radi dovoljno na smanjenju CO2 emisija. A što se tiče metroa u Milanu, radi se eh, o očitom uplitanju organiziranog kriminala u cijeli projekt. Što se tiče financiranja malog i srednjeg poduzetništva, često se tu radi o spekulativnim ulaganjima koji ne slijede potrebu konsolidacije realnog gospodarstva. Što se tiče suradnje Europske investicijske banke i fonda EFSU, e, mislim da se ne radi dovoljno. Nažalost, na željezarama, na skladištenju plina i slično radi se o 15% ulaganja EFSI-a koje je otišlo u fosilna goriva. Isto tako imamo još jedan element koji trebamo uzeti u obzir, a to je da Europska investicijska banka e, nije dovoljno učinila na obnovljivim izvorima energije. Radi se o velikim offshore e, vjetroparkovima, o velikim solarnim e, uređajima u Maroku, ali ne radi se ništa na vlastitoj proizvodnji energije iz obnovljivih izvora za evropske građane. Eto toliko. Hvala vam lijepa. Hvala. Da li se još netko javlja za riječ? Ne, onda dajem riječ predstavniku Europske komisije, gospodinu Ricu. Imate riječ. So, thank Hvala lijepa predsjedateljice i hvala lijepa članovima i zastupnicima parlamenta. Što se tiče oversize fondova, tu ćemo dati pisani odgovor. A za ostala pitanja moram reći da komisija nema nikakvih dodatnih komentara. Hvala vam lijepa. So, uh, I Puno hvala. Podsjećam da je rok za amandmane petak, 7. prosinac, točno u podne. Da, oprostite. Možemo promijeniti e, ovaj deadline i da pokušamo zaista doći do toga da to bude 20.12. Znam da je tehnički moguće, ako se želi, bilo bi nam značajno da se to napravi. I da odmah komentiram, e, zahvaljujem se svima koji su podržali ovaj izvještaj E, ovo je interesantna teza vezano za brexit i činjenicu da e, ujedinjeno kraljevstvo pomaže puno europsku investicijsku banku e, ili sudjeluje u radu europske investicijske banke moramo naći formulu za to ja se potpuno slažem sa vama neko vaše razmišljanje pisano isto tako ne bi bilo loše mada ovdje izvještaj od 2015. ali možda bismo mogli nekako to uključiti i ono što isto tako želim reći gospođi d'amato da vrlo sam sklon tome da kad govorimo o infrastrukturnim i energetskim projektima da govorimo o obnovljivim izvorima energije i eventualno možemo negdje naglasiti to ako baš hoćemo inzistirati na tome jer to sigurno Europska investicijska banka treba i mora financirati. Ne bih više duljio. Hvala vam. Pokušajte samo vidjeti da li možemo taj, sa sekretarijatom da li možemo pomaknuti dan za eh, davanje eh, amandmana. Hvala puno. Just uh, Samo kratak odgovor. Ja sam sugerirala sedmi prosinac iz jednog razloga, zato da bismo dobili prijevode prije Božića. Tako da imamo eto takve rokove. I mislim da je i to bolje za izvjestitelje u sjeni, ako se možete složiti. U redu, hvala vam. Nažalost, nemamo mikrofon. Hvala vam lijepa. Dakle, evo skoro smo pri kraju i skoro smo se u potpunosti smrzli ovdje. E, ja ću se do kraja sastanka doista smrznuti. Gospodine Van Nisteroj, hoćete li nam nešto reći o nacrtu rezolucije koja je vezana za usmena pitanja o čemu smo raspravljali na sastanku koordinatora? Molim uzmite riječ. Da, jako kratko. E, cilj svega ovoga jest da kažemo da je naš odbor regiji izrazio svoju zabrinutost i to ide na plenarni sastanak. Zašto? To je iznimno važno jer e, sada raspravljamo o proračunu za 2017. U proračun 2017. neke su odluke već donesene od strane vijeća. Na primjer, po prvi puta naš proračun je 24% niži nego što je ranije bilo planirano. Radi se o 7,3 milijardi što nije uključeno ili nije uplaćeno od strane država članica. Ako pogledajmo sada 2009. E, godinu za usporedbu, u posljednjem razdoblju 2009. 2009. do 2014. Oprostite, ne, razdoblje 2007. do 2014. Ako pogledamo treću godinu, sada je situacija puno, puno ozbiljnija, puno, puno teža. Imamo manje e, i lošije rezultate nego ranije. Moramo usporediti ove rezultate. To trebamo uključiti u tekst i pokazati u kakvoj se situaciji trenutačno nalazimo. Naš cilj je da e, odbor e, regiji to e, naprosto iznese i da ne čekamo sljedeću godinu kada odbor za proračun bude počeo raditi na ovim pitanjima i kada se budu počela postavljati pitanja koji će biti učinak za sljedeće godine. Mi smo zaduženi za to, to su naše politike, mi moramo o tome govoriti. Eh, ako želimo isporučiti rezultate, trebamo doista formirati i takova pitanja. I prvi eh, iznijeti tekst koji može biti onda izmijenjen i dopunjen ciljano prema situaciji. Eto. Eh, ako želimo uživati u božićnoj purici, tada to trebamo učiniti sada. Dakle, prebaciti loptu na plenarnu Imamo tekst eh, pred nama, imamo i četiri pitanja, a pitanja se također mogu poboljšati ili izmijeniti ako je nužno za raspravu. I onda se možemo dakle dogovoriti oko teksta. Tekst je ovdje eh, kao temelj za rezolucijom. Eto, to je sadašnja situacija. Već smo rekli da želimo krenuti u ovu proceduru, pa onda bismo možda u veljači mogli imati zajedničku raspravu o članku 60.3. Eto, to je sve. Nemam više novosti. Hvala vam. Hvala lijepa. Ne, mi nismo božićne purice, ali moćemo biti zamrznute božićne purice i e, možda smo zato izloženi ovolikoj hladnoći danas. Hvala lijepa na, e, na vašem izlaganju. Moja sugestija za naš daljnji vremenski raspored je sljedeća. Dakle, danas imamo predstavljanje prijedloga. 13. prosinca ćemo poslati prijevode na sve službene jezike. 19. prosinca će biti rok za amandmane. A u siječnju u Strasburu možemo imati sastanak u cijeni ili sastanak da raspravljamo o prijedlogu rezolucije, a naš sastanak u siječnju će biti sastanak na kojem ćemo glasovati. Eto, o pitanjima i o prijedlogu rezolucije. Ako je prihvatljivo za vas, mislim da možemo nastaviti onda raditi tako prema ovom planu. Imate li primjedbi? U redu, hvala vam lijepa. E, sada smo završili. Imate li nešto podrazno? Pazite, Opominjem da je hladno, dakle nema ništa za podrazno. Naše sljedeće sjednice su u ponedjeljak 23. siječnja od 15 sati poslje podne i nastavlja se 24. siječnja cijeli dan, utorak. Ovime zatvaram javni dio sjednice i možemo nastaviti sa sastankom koordinatora in kamera. Postoji li ovdje netko tko nije koordinator? Ne postoji. Možemo malo progimnasticirati, točno. There is no any other